i želim zamoliti ovaj dom da pokaže svoje opredjeljenje da se prestane stigmatizirati sve one osobe koje pate od AIDS-a. Hvala vam gospodine predsjedniče. Niti ovo nije bilo u vezi s poslovnikom, ali svakako je bilo opravdano. Wir kommen Prelazimo sad na izvješće gospođe Grapini. Zollkodex der Union in Bezug Carinski zakonik Unije u pogledu robe koje je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom. Gospođa Grapin je zatražila riječ kao izvjestiteljica. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, kao prvo. Dopustite mi da